Dear President, Nastavljamo sa sjednicom. Zapisnik od jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su sada dostupni. Postoje li prigovora na njih? Ne, to nije slučaj. U tom slučaju je dakle zapisnik usvojen. Prva točka dnevnog reda je rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava i to u trajanju od najviše sat vremena prema članku 122. našeg poslovnika. Prva točka se tiče Pakistana i e, najnovijih slučajeva progona. Kao prvo će dobiti riječ autori same rezolucije. Započet će gospodin Bila na dvije minute. Izvolite. Dziękuję bardzo, przewodniczący niedawne przypadki skazywania na śmierć Hvala vam. Što se tiče nedavnih slučajeva progona i optužbi e, kršćana u